Htjela bih pozdraviti povjerenicu Bulc koja će nas izvijestiti o 72. sesiji dakle, odbora za zaštitu morskog okoliša i to se održavalo 9. do 11. travnja u Londonu gospođo povjerenice. Dakle, ako govorimo o nedavnoj e, strategiji smanjenja emisija stakleničkih plinova iz brodova, tamo reći da je ovo vrlo važna tema. Pogotovo s obzirom to da pomorski promet isto tako treba doprinijeti ostvarenju ciljeva iz Pariza. Bilo bi korisno vidjeti kako Europska unija može podržati napore IMOA, dakle Međunarodne pomorske organizacije, da se nekako drži taj momentum nakon usvajanja inicijalne IMO strategije. Isto tako bih htjela čuti više informacija o nekim drugim tečkama u pogledu dnevnog reda, što opet povezano uz rad našeg E, odbora, dakle gornja granica za, humo, e, za sumpor, e, zabrana u pogledu korištenja teškog goriva i morski otpad. To su te tri teme koje nas zanimaju. Dakle, evo prije nego što vam dam riječ, htjela bih naglasiti sjajnu suradnju između vaše službe i našeg odbora. I do sad smo vrlo uspješno surađivali i organizirali i odličnu zajedničku misiju u London. Pa evo, povjerenici, izvolite, imate riječ. Hvala vam lijepa, zahvaljujem na ovoj mogućnosti, gospođo predsjedavajuća, predsjednice ne znam, ti samo jedan izgleda tu i naravno uvaženi zastupnici Europskog parlamenta. Uistinu mi je zadovoljstvo biti danas ovdje po drugi puta u vašem odboru ENVI. Posebno mi je drago što vas mogu izvijestiti o nečemu što mnogi smatraju uistinu jednom prekretnicom e, u radu IMOA, dakle organizacija koja je zadužena za e, pomorski promet kao što svi znamo, očekujemo i od pomorskog prometa da i oni sudjeluju u ostvarenju ciljeva iz Pariza. To je ono za što se EU e imao u istinu zalagala godinama i smatra se da je to vrlo važno s obzirom na sve veće emisije zbrodova. brodova. 72 sastanak e, odbora za zaštitu morskog okoliša e, je utvrdio dakle u e, travnju inicijalnu strategiju na tu temu. Ono što tu strategiju čini vrlo značajnom je uključivanje, dakle E, kvantitativnog smanjenja emisija stakleničkih plinova od barem 50% do 2050. u isporedbi e, sa 2008. i želimo da se taj sektor dekarbonizira čim brže moguće. Dakle, u svakom slučaju još u ovom stoljeću. Tu bih samo iznijela svoj komentar da mislim da u sljedećih 30 godina će se tehnologija uistinu značajno poboljšati pa E, možemo ići nekako prema toj nultoj viziji. Dakle, do 2050. Ali idem se sada vratiti opet na ovaj IMO sastanak. Po prvi puta se govorilo o jednom cilju apsolutnog smanjenja emisije u jednom industrijskom sektoru. IMO i pomorski promet u istinu zaslužuju da ih pohvalimo u tome što je došlo do ovog presedana i nadam se da će i kao isto ići tim putem i da se tu možemo nadati i u dakle, avijaciji da će doći do ostvarenja ambicioznih ciljeva u zračnom prometu. Mislim da se svi možemo složiti da ovaj, e, nije bilo lako doći do ovog sporazuma. Europska unija je tu istojno bila ključna. E, oni od vas koji su bili nazočni ovom e, MEP odboru, dakle 72. Znate svi koliko je to bilo bitno. Čitav niz zemalja i s početku još se baš nije htjelo složiti sa bilo kakvim kvantificirajućim ciljem i bilo je potrebno vrlo uspješno pregovaranje izvan službenih prostorija i snažno vodstvo radne skupine i odbora da se većina e, im država pridruži tom planu. Kroz te napore i nastojanja su Europska unija i države članice odigrale uistinu ključnu ulogu. E, komisija je to jako dobro koordinirala i ja sam iz država članica se susretala sa pregovaračima pojedinih država članica, davala sam im punu podršku tome da ostanu snažni, ujedinjeni tijekom tih e, teških rasprava i svi oni, pri čemu istom trebam reći, svi oni su upravo to i učinili. Dakle, ključno su se i na jedan dobar način mogli obratiti i trećim zemljama i dovesti do toga da se ova strategija usvoji. Kao e, povjerenica Europske unije sam uistinu bila vrlo ponosna. Bila sam ponosna što smo mogli zajednički ostvariti taj vrlo važan cilj. Ali isto tako bih se željela i vama zahvaliti, vašim kolegama, zastupnicima Europskog parlamenta koje sam upravo navela, koji su bili dio našeg tima u Londonu i odigrali vrlo konstruktivnu ulogu, pogotovo kada govorimo o toj čitavom nizu rasprava koje smo imali, uključujući industriju i nevladine organizacije. Komisija je isto tako aktivirala sav svoj diplomatski mehanizam i u istinu smo ostvarili jednu vrlo ambicioznu koaliciju, a bili su tu i neki drugi progresivni međunarodni partneri koji su bili e, u istinu od pomoći da se stvori ovaj pravi momentum dobije podrška. I na samom kraju čitav niz političkih ideja kao što je Tony de Brum e, deklaracija je pomoglo u tome da se dobije politička potpora. Žela bih vrlo jasno reći da inicijalna ima strategija je ohrabrujući prvi korak e, na našem putu ka dekarbonizaciji. Ova strategija usvojena u imaju jedan dobar temelj za buduće djelovanje unutar sektora. Ovaj cilj smanjenja emisija je jedan inicijalni doprinos pomorskog prometa da se ostvare ciljevi iz Parize i, i ovi ciljevi s obzirom na temperaturu. To je pogotovo zgodno u trenutku kad vidimo da oni izračuni koji smo imali prošli žalost nisu baš bili ispravni tako da ćemo možda biti suočeni sa još većom opasnošću u pogledu ovih visokih temperatura. Stoga moramo svima pomoći da uistinu budu ambiciozni u podizanju tih razine i da budu posvećeni ostvarivanju tih ciljeva i nadam se da će ovo biti jedna vrsta inspiracije. Zašto je to tako važno? Zato što to pruža adekvatno vodstvo samoj industriji ako tako kvantificiramo e, naš cilj, e, to će dovesti sektor na pravi put i dovesti do ulaganja u nove tehnologije e, i na goriva koja sadržava ili malo ili nimalo ugljika. I tu je vrlo jasna poruka da ako investiramo na pravi način u tehnologiju, u e, ekologizaciju, čak i brodova, i ako se razvijaju e, goriva bez dakle svih štetnih elemenata, da je to nešto u čemu moramo svi sudjelovati, a i već sam rekla da cijeli pomorski e, promet unutar Europske unije je nešto što ima pozitivan stav prema tome. Dakle, shvatili smo da će to dovesti do uštede troškova. Ova strategija pruža jednu opsežnu listu e, i kratkoročnih, srednjoročnih i dugoročnih mjera za smanjenje emisija. Strategija isto tako potvrđuju da mjere će biti primijenjene na jedan nediskriminirajući način u pogledu e, brodova. Dakle, postoji ta zajednička odgovornost e, i ta strategija osigurava da te obvezujuće mjere koje su primjenjive na brodove e, će se odnositi na sve bez obzira na zastavu je to isto tako jedna fair strategija jer identificirala potrebu e, da se mora utvrditi prije svega koji su učinci. Pri tome trebamo uzeti u obzir potrebe zemalja u razvoju, prije svega e, zemalja u razvoju i malih otoka i onih zemalja koje su najmanje razvijene. Dakle, strategija isto tako identificira identificira određene mreže, e, mjere podrške, istraživanje, razvoj i isto tako priznaje dakle e, kooperacijske centre za pomorsku tehnologiju i njihov značaj u stvarenju ovih ciljeva. Dakle, to su projekti koji se koriste za izgradnju kapaciteta i to je nešto što je dobrodošlo i postoje već neki koji nam daje svoje rezultate. Strategija sadrži ugrađene mehanizme koji dozvoljavaju određenu reviziju, a revidirana strategija treba biti usvojena i 2023. Smatramo da je to sektor koji je odgovoran za 2 do 3% globalnih e, e, emisija. Stoga možemo reći da ovo je jedan dobar okvir, da je dobro definiran, ali naravno još je puno posla pred nama u budućnosti. I kao što sam već čula poruke iz parlamenta, trebamo već sada započeti s radom i ja se samo mogu složiti s time. IMO se sada mora dogovoriti oko programa, dakle onog e, što sad slijedi kako bi se mogla provesti ta strategija i moramo se na MEP 73 dogovoriti oko tih detalja. To je uistinu ključno ako IMO želi uistinu usvojiti e, stvarne i odgovarajuće mjere do 2023. A to je i naš cilj i naš mandat. Suočimo se sa sljedećim da to neće biti jednostavno, bit ćemo suočeni sa puno izazova i stoga računam na, i dalje na zajednički rad, na rad, timski rad i da će biti dobra suradnja. Čisto evo još par misli na kraju vezano uz ovu temu. Mislim da usvajanje ove inicijalne strategije ima e, da je ovaj sektor iskazao svoju volju da žele biti dijelom rješenja. Ta poruka je jasna i tu se trebamo zahvaliti ima na tome. Ali, kao što sam rekla, i dalje ćemo morati vršiti pristisak na njih e, da u istinu e, dobijemo okvir konkretne akcijske planove. E, Evropska unija će tu i dalje imati vrlo značajnu ulogu u tome da ono što je dogovoreno istinu bude i provedeno. A komisija će pomno pratiti sve što čini EMA u pogledu ovih dogovorenih ciljeva, a i pratećih mjera kako bi osigurali da ovaj sektor uistinu može doprinijeti tome da se postignu i ostvari sporazum iz Pariza. Ako do 2023. ne dođe do značajnog napretka, komisija će biti prva koja će predložiti adekvatne mjere od strane Europske unije. Ali mislim da danas možemo biti zadovoljni reći da smo sklopili jedan dobar dogovor u pogledu borbe protiv klimatskih promjena. I pred kraj još tri teme koje ste vi naveli u vašim komentarima. Kao prvo, odobrenje mjera koje zabranjuju prijevoz, dakle dakle, teškog goriva, odnosno goriva koje sadrži previše sumpara. Dakle, o tome će se govoriti na sljedećem sastanku MEP u listopadu. I se isto tako složio da se razgovara o zabrani korištenja i prijevoza, dakle teškog e, goriva u arktičkim e, vodama. To je uistinu nešto što je vrlo važno i za zaštitu okoliša, ali i za zdravlje e, građana. Pogotovo kada govorimo o Arktiku gdje su ta pitanja vrlo bitna. I treće, htjela bih naglasiti to pitanje morskog otpada. Imo se sve više bavi time i i oni su se tu pozvali na Marpol i u tom kontekstu će rado s vama surađivati i na tom pitanju. Dakle, pogotovo što se tiče direktive i morskog otpada i otpada e, s brodova, jer na taj način se trebamo upravo pozabaviti tom velikom temom morskog otpada. Evo, to je kraj. Selim se vašim pitanjima i hvala lijepa što ste mi dali ovu mogućnost da vam se obratim. Hvala gospođo povjerenice na ovim informacijama koje ste nam pružili. Otvorit ćemo sada raspravu i započinjemo sa članovima izaslanstva i supredsjedateljima. Dakle, prvi ima riječ gospodin Farija. On će biti džentlmen pa ću ustupiti riječ gospođi Guseland. E, hvala gospođo predsjednice i hvala povjerenice i hvala gospodine Farija. Ja sam na sebe preuzela veliki dio te emisije. Hvala povjerenice na vašem zalaganju. Znam da ste naporno radili na konferenciji i pokazali ste također veliko zalaganje i u međuvremenu. Hvala vam dakle na tome i hvala vašim suradnicima iz komisije na njihovom radu i znamo da je e, komisija igrala važnu ulogu i, e, i, i odradili ste doista važan e, posao na ovoj sjednici MPCC-a i mislim da je ostvaren veliki korak naprijed. Zemlje članice, znamo, htjele su više, zahtjevali su ciljeve između od 70 do 100% smanjenja emisija do 2050. godine, no ipak ono što je predviđeno je manje, ali svejedno predstavlja ogroman korak naprijed, riječ je o 50% smanjenju okvira strategije. E, mislim da je uvijek važno usvajati strategije i tome treba odati priznanje i pokazati da je IMO doista mnogo učinio u tom pravcu. Drago mi je, međutim, što ste jasno rekli da će komisija pozorno pratiti ono što se događa i da će nastaviti vršiti pritisak, jer ono što je ostvareno nije dovoljno, to je manje od onoga što nam treba ako želimo ostvariti sporazume iz Pariza, a također brodarska industrija, ako pratimo vijesti, vidimo da ima e, ogroman udio u emisijama CO2 u svijetu i to je sve veći problem. Mi znamo da ako brodarstvo u budućnosti ne primijeni ovu strategiju, nastavit će pridonositi u velikoj mjeri emisijama CO2 do 2050. godine oni bi mogli imati udio od 70% ukupnih CO2 emisija u svijetu i zajedno sa zrakoplovstvom oni su jedan od najvećih e, generatora emisija. Važno je dalje vršiti pritisak i to ste vi dobro obrazložili. Ovo je važna godina za nas e, u kojoj moramo zahtijevati konkretne mjere, a treba će se razgovarati o tome koliko će nam i kakvih mjera trebati. Ne možemo čekati 2023. godinu, nego na sljedećem sastanku u a trebamo zatražiti ostvarenje ovih e, obveza koje su preuzete. Dakle, komisija mora precizno iznijeti naše zahtjeve i konkretne aktivnosti, jer ako budemo sada čekali, nećemo spriječiti da brodarstvo postane toliko velikim problemom, čega se upravo i bojimo. Dakle, htjela bih pozvati komisiju da nastavi tako, da ih nastavi držati na oku i da zaprijeti uvođenjem zakonodavstva, a parlament će stajati uza komisiju i e, odraditi svoj dio posla, jer e, na kraju krajeva to je i u najboljem interesu Pariškog sporazuma, a i same brodarske industrije, jer ako se ona ne preobrazi, postaće zastarilom industrijom e, koja nije predvodnik u svojem sektoru i to im neće koristiti za budućnost. To je doista važno. Čula sam da su neki na konferenciji rekli da bi drugi na sebe trebali preuzeti tehnološki napredak. To nema smisla. Oni trebaju sami ostvariti tehnološki napredak. Mi vršimo recimo pritisak na druge industrije, na automobilsku industriju, na proizvođačku industriju i ne smijemo im dopustiti da kažu da drugi trebaju upravo uzeti njihov dio obveze na sebe. Dakle, trebamo im pomoći u tome, ali oni trebaju biti napredni. Evo, hvala vam na tome i hvala vam na suradnji. Hvala gospodin Farija. Hvala povjerenice, uvijek je zadovoljstvo slušati vas, naročito na sastancima u okviru EMO-a bili ste doista proaktivna i pokazali ste vrlo e, veliko zalaganje u borbi protiv klimatskih promjena. To nam je dobro poznato, tako da je uvijek zadovoljstvo pratiti vas e, i vidjeti koliko se zalažete za ove velike ambicije koje smo se postavili. Rekli ste da je postignut dobar sporazum. No, ja bih rekao da znamo da baš to nije sasvim tako. Rekli ste da je to na neki način povijesni sporazum koji je postignut i da se kvantificiraju ciljevi koji će omogućiti postizanje nultih emisija do 2050. godine. Iskreno, povjerenice, to se neće dogoditi jer govorimo u usporedbi sa 2008. godinom. A u konačnom tekstu nema niti gornje granice. To je uspješno izbjegnuto, iako smo mi to htjeli. No, u svjetlu svega toga, kao što znate, moram reći da imamo uredbu o brodarstvu koja je usvojena 2015. godine. Ja sam bio izvjestitelj za taj predmet kojom se zahtjeva od brodova koji dolaze u naše luke da izvješćuju o svojim emisijama i kao što znate uredba će omogućiti transparentnost u vezi sa emisijama i e, stavit će nam na raspolaganje učinkovite podatke. I to vrijedi za europske luke i za brodare i za prijevoznike. IMO je u usvojio, kao što ste rekli, vlastiti sustav e, i to je sustav prikupljanja podataka. Europski brodarski sustav će se vjerojatno revidirati, kao što je već rečeno i prije. I to u cilju usklađenja sa sustavom IMO-a. Moje pitanje je sljedeće. Kada komisija namjerava iznijeti prijedlog revizije europske uredbe, to je važno za mene naročito i kako misli osigurati transparentnost i prikupljanje stvarnih podataka o teretu jer je to najveća odlika koja e, razlikuje našu uredbu od IMO-ovog sustava, odnosno e, podaci o teretu nisu u okviru uredbe i trebaju li biti. Dakle, trebamo li mi e, presiliti njih da se prilagode našim višim standardima ili obrnuto? I e, znamo da je komisija zauzela vrlo nabratno stajalište u ovom području, ali naprednija ili učinkovitija europska uredba nam je ono što nam je potrebno ili hoćemo li odustati od naših ambicija u koristijem ovog sustava. I na kraju, drago mi je što je najzad imao se pozabavio pitanjem koje je postavljeno na sastanku, a postavit će se i na sljedećem sastanku, odnosno e, zabranom e, e, teških goriva na Antarktiku. Ali što je sa Arktikom? To nije spomenuto. Znači li to da zabrana neće vrijediti za Arktik? Prošloga tjedna bio sam na E, Svjetskom pomorskom sveučilištu i susrela sam se sa e, izaslanicima IMO-a na tom sastanku i upitao sam ih o tome i oni nisu dali nikakav odgovor. No, vratimo se na ono što je Juta Koteland rekla cijenimo vrlo vaš rad i on nam eh, daje poticaje da budemo još aktivniji u radu na ovim pitanjima. Znamo da imate velike ambicije i mi ih također imamo, ali nastavimo vršiti što veći pritisak bez naravno pretjerivanja. I još jedna krajnja napomena. Kolegica Šojica nažalost nije mogla biti ovdje, ali E, predsjedava upravo u ovom trenutku radom e, odbora AFED zamolila je e, da je ispričamo jer je doista htjela biti ovdje, ali nažalost nije u mogućnosti. Hvala gospodine Farija. Gospodin Eichhout ima riječ. Hvala gospođo predsjednice i hvala povjerenice. Dobrodošli ponovno među nas i bilo nam je drago vidjeti vas u Londonu. Ja se mogu pridružiti također zahvali i čestitkama kolega koje se upućuju vama, ali naravno i vašim suradnicima iz komisije jer ste odigrali ključnu ulogu o postizanju ovog sporazuma, ali želim zahvaliti estonskom predsjedništvu koje je nastavilo sa radom na ovom predmetu i doista je bilo dobro što je jedna zemlja u vijeću preuzela odgovornost za pripremu svega za naš dolazak u London. To će biti važno također i za sljedeće sastanke MPCC-a, jer što budemo bolje pripremljeni, tim ćemo bolje očuvati jedinstvo, jer kao što znamo, to nije uvijek slučaj u Europskoj uniji, ali ovdje nam je to uvijek e, uspjevalo i e, s obzirom na naše velike ambicije mislim da smo tu odigrali dobru ulogu i mm, moramo dakle pohvaliti sve koji su radili na tome. Vratit ću se na kraju na pitanje zrakoplovstva, što vas neće možda iznenaditi, ali ipak moram e, reći da e, se pokazuje da vršenje pritiska na jednu organizaciju poput IMO-a doista donosi rezultate, jer se ona isto tako osjeća obveznom jer su ljudi u EMO shvatili da neće završiti tjedan bez sporazuma i to je važno. Možete imati ambicioznu koaliciju, ali ako to ne dovede do rezultata, neće biti niti sporazuma. Bilo je bitno da EMO shvati da treba nešto ponuditi. I to je važno za nastavak rada. Ako se sada osvrnem na ono što se dogodilo u Londonu, mislim da postoji određena zabrinutost u vezi sa Latinskom Amerikom. Za mnoge zemlje se moglo predvidjeti da će postavljati probleme, recimo Saudijska Arabija nije bila baš spremna pomoći i SAD je bio dosta nepouzdan, što ne iznenađuje, ali e, tu je bio je problem Latinske Amerike koji su bili zabrinuti zbog toga što su možda malo udaljeniji od svjetskog tržišta, što je razumljivo, tako da bismo trebali uložiti u odnose s njima kako bismo se pobrinuli da oni također na sebe preuzmu ostvarenje sljedećih koraka, jer je to nužno. E, vi ste rekli da je ovo povijesni sporazum i sa sališta je a to je povijesni sporazum, no ako to sagledamo kroz prizmu klime, onda to možda to nije toliko izuzetan sporazum, ali e, tome je pripomogla i uloga industrije i mi kao zeleni, kao što znate, se uvijek žalimo zbog toga, no ipak treba i pohvaliti ponekad industriju kada ona to zasluži, a tu treba reći da je industrija bila ključna u postizanju sporazuma jer su u posljednjih nekoliko dana prihvatili e, i cijeve apsolutnog smanjenja. I neki su čak rekli da im to treba, da to žele i da im to koristi, što također pokazuje da e, industrija prednjači pred mnogim e, vladama, što je ponekad bolno vidjeti, ali ako se zahvaljujući tome postigne sporazum, onda to jednostavno moramo prihvatiti. a sada o nastavku rada. Trebamo biti iskreni pred samima sobom i priznati da ovaj cilj nije u skladu sa Parizom. Dobar je korak naprijed i nadilazi ono o čemu se razgovaralo u IKO. I ako bi i kao to dostigao, da i kao bi mogao reći da je on prvi globalni sektor sa sporazumom, ali IMO pokazuje da imamo sporazum sa apsolutnim ciljem spanjenja, a ne ono neodređeno što se do sada nudilo. Dakle, ovo je dobar početak i trebamo biti ambiciozni u vezi sa ciljevima, ali isto tako i sa neposrednim aktivnostima koje treba poduzeti i o tome sam htio postaviti pitanje jer to baš nije bilo jasno. Naravno da trebamo raditi na akcijskom planu, ali činilo ste kao da kažete da ćete raditi na tome sljedećih pet godina. No, to ne može biti tako jer možemo odmah poduzeti nešto, a ne čekati pet godina jer e, znamo da u međuvremenu emisije se proizvode i zagrijavaju naš planet. A ako sada pogledamo 2030. godinu, ako ozbiljno shvatimo taj cilj, e, to će značiti da do 2030. godine svaki novi brod ne smije proizvoditi emisije. Naravno, u međuvremenu imamo i brodove koji će proizvoditi emisije, a e, novi brodovi nakon 2030. ne smiju proizvoditi emisije, što znači da Europa treba razmisliti o onome što radi sa e, svom e, infrastrukturom e, za LNG u brodarstvu, jer se stvara takva infrastruktura koja međutim neće biti upotrebljiva nakon 2030. godine. Dakle, to nije infrastruktura koja stvara e, nulte emisije koje su nam potrebne za 2030. godinu. Tako da e, tu trebamo e, razmišljati na strateški način s obzirom na budućnost. I na kraju zrakoplovstvo i kao znamo da se uvijek ponosite time što uključujete sve više zemalja u dobrovoljnu fazu, ali isto tako znamo da je čitav sporazum već imao nedostatne ciljeve, a sada se otvaraju sve veće rupe u cijelom e, sporazumu, naročito ako gledamo odredbe o projektu nadoknade. Imam doista velika otvorena pitanja u vezi sa zrakoplovstvom i što će s time biti. Sada kada pomorstvo i brodarstvo usvaja obvezujuće ciljeve, mi trebamo vršiti pritisak na ICAO, oni ne smiju zaostati u tome a mislim da je e, dobra prilika za to plan puta do 2050. za klimu. I molim vas da uključite i e, zrakoplovstvo i pomorstvo u to, e, tako da se ne vrši pritisak samo na IMO, nego da je kao osjeti da se treba uskladiti s time, jer Inače, neće biti dobro ako se zrakoplovstvo nastavi ponašati na ovaj način. Hvala vam lijepa i radujem se nastavku rada, a to će svakako biti važno, naročito za prihvatne infrastrukture u lukama. E, sada otvaram opšu raspravu. Javio se gospodin Lize, no ako želite i ostali se mogu javiti za riječ. Hvala lijepa. Hvala lijepa i povjerenici. Da, čini se da je to uistinu bio jedan veliki korak. Nisam se tome više ni nadao, stoga zahvaljujem svima koji su uspjeli da se to ostvari. Međutim, da bih zapravo i onima koji kažu da nismo još tako daleko da je to uistinu sklađeno sa ciljevima iz Pariza, stoga mi je bilo drago čuti gospođo povjerenice što ste rekli da to možemo i dalje malo izvršiti određeni pritisak i korak po korak nekako snažiti taj sporazum. Imam stvari jedno konkretno pitanje. Već je za svibanj bio najavljen prijedlog komisije vezano uz MRE i sada je to odgođeno odgođeno. Istovremeno čujem, nadam se da se to malo relativizirano, ali čujem da komisija želi stvari od početka Libnja uopće ne izneli iznositi nikakve nove prijedloge. To smatramo absurdnim i to stoga smo se već i obratili predsjedniku parlamenta. Mi želimo da i dalje dolaze prijedlozi i to upravo jedan prijedlog e, i primjer gdje to moramo učiniti. Dakle, tu sada e, nalazi, proizlazi iz sporazuma jedna obveza. Stoga bi vas molila molio da brzo iznesete ovaj prijedlog a i općenito gledajući, dakle, dati vrhu komisije signal da sad ne može biti tako da od lipnja nema više ništa. Jer onda u studenom iduće godine ćemo imati novu komisiju, ali oni neće od prvog dana moći odmah iznositi nekakve e, prijedloge. Moraju prvo početi s radom, pa glupo ako nemamo dvije godine nikakav prijedlog. ćemo smiješni, ili inače bi se mogao steći dojem, uopće nam to ne treba, ni komisija, ni parlament, e, no ne treba jer oni mogu dvije godine pauzirati a da se ništa ne događa. Mi to vidimo drugačije, postoje istinu neke hitne stvari koje treba rješavati i nakon lipnja. Hvala lijepa. Javlja li se još tko za riječ? Gospođa Dali. Hvala lijepo, gospođo predsjednice, i želim odmah zahvaliti i povjerenici Bulc. Sjećam se da smo bili ovdje na sastanku s vama i da se nas izvješćivali o mm, napretku situacije u IMO-u. I ovaj put moram reći da je ovo doista pozitivan korak naprijed. No, htjela bih e, da i dalje nastavimo vršiti pritisak, jer govorimo o 2050. godini koja je još daleko, no moramo u međuvremenu pobrinuti se da se sve ostvari. I U međuvremenu postoje kratkoročne i srednjeročne mjere kojima ćemo se pobrinuti da i sektor pomorstva smanji emisije. Od vas želim čuti razmatra li komisija kratkoročne i srednjeročne mjere koje će ostvariti ove konačne redukcije, odnosno smanjenja, jer bojim se da kada počnemo govoriti o ciljevima za 2050. godinu završit ćemo sa eh, jednim međurazubljem kada se ništa neće događati ili vrlo malo, a onda će na kraju sektori reći da im je preostalo premalo vremena kako bi ostvarili te ciljeve. I još nešto. Svaki pojedini sektor treba tome pridonijeti. Ono o čemu govorimo je nešto što nadilazi odgovornosti jednog ili drugog sektora. Ne možemo dopustiti da pojedini sektori ne pridonose smanjenju emisija jer će onda drugi sektori kojima se budemo obraćali za smanjenja reći da svi trebaju odraditi svoj dio posla. I naravno, tu imaju pravo. Svaki sektor mora pridonijeti smanjenju emisija koje želimo postići na globalnoj razini. Drago mi je što ste spomenuli da ste uvjereni da će se tehnologija znatno razviti u sljedećih 30 godina. Ja sam isto u to uvjerena i to će biti slučaj i sa ovim sektorom. I ako neki od sektora budu zadržavali promjene kako bi se zadržali u ovim povoljnim okolnostima, onda će ih to spriječiti da budu konkurentni i da budu u skladu sa ostalim naprednim sektorima i izgubit će konkurentnost u odnosu na druge sektore i na druge kontinente. Dakle, sektor pomorstva mora pridonijeti, mora predvoditi inovacije i tehnološki napredak, a u sljedećim godinama tehnologija će zato napredovati a mi u Europskoj uniji moramo dati zamah ovim kratko i srednjeročnim mjerama. Hvala vam lijepa. Nitko se više ne javlja za riječ, e, dakle vraćam riječ povjerenici, izvolite. Um, Hvala vam lijepa. Zahvaljujem na poticaju, ali isto tako i na pritisku koji vršite. Ja sam e, među prvima ta koja želi ukloniti negativne eksternalije iz prometa Mislim da je strašno što smo se kao društvo pomirili sa svim tim negativnim eksternim elementima, a sve e, za račun profitabilnosti. Činjenica jest da zagađenje bukom, zagađenje zraka, statistički podaci su zapravo e, šokantni, stotine tisuća preranih e, smrti, vrlo visoki postotak doprinosa problemima sa zdravljem koji će samo rasti. 24% ukupnog zagađenja otpada upravo na te oblike zagađenja. Mislim da moramo neprestano podizati razinu svijesti vezano uz te negativne vanjske elemente. Moramo to učiniti za svakog građanina, za svaku tvrtku. Samo ćemo tada imati još više uspjeha u postavljanju hrabrih ciljeva, jer ako ne postoji svijest o problemu, onda nema ni reakcije. Mislim da komisija sada pruža sve bolje i bolje statističke podatke. Naši modeli upravljanja se poboljšavaju. Upravo pripremamo posebnu definiciju koja će biti dostupna kroz nekoliko tjedana i točno će se definirati što je dekarbonizacija, kako ćemo to mjeriti i kako ćemo to uklopiti u modele upravljanja osim statističkih podataka o rastu i zapošljavanju. To će biti dakle jedan od glavnih elemenata e, za izračunavanje negativnih e, čimbenika, a isto isto tako za istračunavanje ušteda koje će se polučiti e, snažnim odlučnim koracima koji bi nam trebali omogućiti da do 2050. godine dođemo do nulte stope. Dakle, e, stalni pritisak i stalna aktivnost tijekom sljedećih 30 e, godina. No kao prvo da odgovorim na konkretna pitanja. Kao prvo popis mjera koji će biti sastavnim dijelom Um, rada Međunarodne pomorske organizacije. Radna skupina um, počinje s radom. Sastanak se predviđa za listopad ove godine. Usredotočit će se na plan, kratkoročni plan za mreže sa kratkoročnim efektom. Imamo vrlo opipljive E, prijedloge koji možda nisu previše kreativni kao prvo e, optimizacija e, brzine, optimalizacija prometovanja brodova i mislim da moramo zaista se potruditi da pronađemo što konkretnije opipljive kratkoročne aktivnosti koje se mogu predložiti. Ja se nadam da će na MEP-u 73 biti e, u listopadu ti prijedlozi jasno vidljivi. Dakle, stvari su u pokretu, ne čeka se dodatnih pet godina. Zatim, što se tiče MRV-a, mislim da smo sada u potpunosti angažirani vezano uz međunarodne obveze. Rok je samo malo odgođen Odmo da kad se vratite s ljetne stanke da ćemo imati konkretni prijedlog zato što je studija učinka u konačnoj fazi. E, tjesno surađujem sa kolegom koji na tome radi, oba sektora su u suradnji. I sigurna sam da ćemo nakon ljeta imati konkretne prijedloge. Zatim pitanje o Arktiku i zabrani korištenja teških goriva. MEP je instruirao pod odbor da počne raditi na mjerama sljedeće, eh, na sljedećem sastanku koji će se održati početkom 2019. godine. I rečeno mi je da zabrana korištenja i prijenosa eh, teških e, goriva na Arktiku je već pokrivena konvencijom Marpol, dakle to je već e, uključeno. Kolega Woodland, tražili ste da kažem nešto o akcijskom planu. Preuzmeli smo obvezu nismo se još uspjeli e, dogovoriti oko akcijskoga plana, ali preuzeli smo obvezu da raspravimo i dogovorimo se barem oko kratkoročnog akcijskog plana i mjera. U pregovaračkom tjednu je to dogovoreno. imamo um, zahtjevnu situaciju s Argentinom i Brazilom. Međutim, zanimljivo je da oni imaju drugačije gledište. Oni sami smatraju da su oni zapravo logistički operateri. Nisu veliki brodovlasnici Dakle, oni ovaj izazov promatraju iz drugačije perspektive, a ja sam toga postala svjesna tek kad sam u Londonu s njima razgovarala. Tek mi je tada to u potpunosti sjelo, da oni zapravo e, polaze sa potpuno drugačijeg stajališta i da su izazovi koje oni stavljaju u prvi plan potpuno drugačiji. Unutra službe smo već o tome razgovarali kako bismo pronašli odgovarajući pristup i pristup koji bi zapravo bio polazišni s njihovoga stajališta i koji se razlikuje od grčkog ili E, neke e, druge zemlje e, koja je prvenstveno zemlja brodovlasnika. U ovom slučaju radi se dakle o posebnom slučaju, međutim zanimljivo je da se oni uvijek žale zašto se bavimo naftom kad postoji čitav niz drugih prilika da krenemo u smjeru dekarbonizacije. Ja kažem da ja nemam apsolutno e, nikakvih problema s naftom, već imam problema s pogonskim sustavima, odnosno onime što izlazi iz njih e, nakon što se nafta koristi. Dakle, radi se zapravo o uporabi, a ne o samom, samoj sirovini. Tako da se nadam da ćemo možda e, se susreti s nekim inovacijama koje će nam omogućiti da idemo u smjeru čiste tehnologije. Upravo zato komisija i dalje želi ostati tehnološki neutralnom mi podržavamo sve što vodi k čistoj mobilnosti. Zaista smo otvoreni e, za sve što bi se moglo pojaviti u sljedećih nekoliko godina E, nadamo se da će se za neke tri godine stvari zaista promijeniti. Posljednja stvar vezana uz zrakoplovstvo. Zrakoplovstvo je dobar primjer. Prije tri godine nitko nije žeo niti čuti za hibridne zrakoplove, električne zrakoplove, nije bilo investicija, nije bilo planova da se ide u tom smjelu. Rolls-Royce sada već e, najavljuje da će do 2030. godine imati novi pogonski sustav za zrakoplove koji će biti čist. Airbus i svi veliki proizvođači zrakoplova rade na hibridnim zrakoplovima, na električnim zrakoplovima, imamo sva ta nova rješenja koja se pojavljuju. Da, postoji razlog za optimizam, međutim u svakom slučaju ja bih se željela pobrinuti da funkcioniramo kao ekosustav i da gradimo pritisak kroz više ambicije koje se pojavljuju u sljedećem ciklusu. Mislim da je to zaista pravi pristup Sjećate se prije dvije godine kad je i kao donio e, taj sporazum koji je bio prava prekretnice. rekli smo ne, nećemo, oni rekli su nećemo preuzimati obveze koje imate vi, nećemo preuzimati iste ciljeva, a sada dvije godine kasnije čak su još ambiciozniji. Dakle, ono što je važno je da ova tema za razgovor postane sastavnim dijelom rutinskog poslovanja, da se o tome normalno, redovito razgovara. Ja ću u tom smislu oduvijek kao što sam do sada, tako ću i dalje pozdravljati pritisak koji dolazi s vaše strane da tome bude tako. Hvala, hvala vam lijepa gospođo povjerenice na tome što ste došli, hvala vam na zanimljivim odgovorima. Jesam li zaboravila odgovoriti? Ispričavam se, možete li me podsjetiti? Znam da možda nije važno, ali ja mislim da jest. Ispričavam se, nisam namjeravala. Vezano uz novi MRV koji ćemo imati, nadam se, u što kraćem roku, pa čak i prije ljetne stanke. Ja se bojim ako dođe nakon ljetne stanke da će e, biti prekasno. E, ne znamo što će biti e, Dakle, uredba o praćenju, izvješćivanju i verifikaciji. Mene zanima kakva će biti situacija i što je sada. E, pa mislim da sam jasno rekla da zapravo završavamo evaluaciju i da ćemo završiti do jeseni. Da li to je zapravo prekratko. E, izbori su u svibnju. Kao da sve staje. U svakom slučaju, gospođo povjerenice, podaci o teretu i transparentnost su od ključne važnosti. To je jedan od ključnih e, aspekata kada govorimo o uredbi MRV. Hoće li se to ostaviti po strani, ako to učinimo onda je Međunarodna pomorska organizacija pobjedila i mi zapravo ostavljamo dojam da smo se spremni pomiriti sa njihovom niskom razinom ambicije. Hoćemo li to učiniti? Predlažete li da u sljedećoj reviziji izostavimo stvarne podatke o prometu i transparentnosti? Svi ovi elementi koje vi sada spominjete su sastavni dio studije učinka. Ja ne mogu naravno u ovom trenutku e, reći kakva je situacija zato što studija učinka još uvijek nije završena. Međutim, Sljedeći tjedan ću razgovarati s Kanjeteom o ovome što ste rekli. On, nažalost, ovaj tjedan nije u Briselu, u posjetu je trećoj zemlji. Vidjet ću možemo li što učiniti da ubrzamo proces. Svakako ću spomenuti vaše dvojbe, međutim teme koje spominjete su teme koje su predmetom evaluacije i transparentnost i podaci o teretu. Hvala lijepa gospođo povjerenice. veselimo se novoj prilici za raspravu o temama od zajedničkog interesa. Hvala vam lijepa i hvala vam na podršci. Now we move to an exchange of views with the Commission on Digestive Cancers. And we have from DigiSante Director Mr. John. sada krećemo na razmjenu mišljenja s komisijom vezano uz rak, e, probav, rakove probavnog sustava. Najprije bih e, E, dala riječ gospodinu Johnu Ryanu iz glavne uprave Sante, a nakon toga ću dati riječ kolegama. Kolege, molim vas. E, hvala lijepa, hvala gospođo predsjedateljice. Ja imam e, jedan niz slajdova za koje se nadam da će ilustrirati ono što pokušavam reći. Hvala vam lijepa što ste me pozvali na razmjenu mišljenja o različitim oblicima raka probavnog sustava s obzirom da je to područje kojim se bavim. Kao prvo mislim da ćete možda imati koristi od toga da vam dam kratki pregled opterećenja koje ova vrsta bolesti izaziva um, u Europi. Imamo takozvani europski sustav informiranja o raku uh, iz kojeg dolaze ove slajdovi koje ću vam sada pokazati Možete dakle vidjeti da se zapravo radi o raku na koji otpada 20% od svih vrsta raka, s time da je rak debelog crijeva najčešći rak kod muškaraca i drugi po redu najčešći rak kod žena. Kad govorimo o raku debelog crijeva, on je također i drugi na popisu razloga smrtnosti zbog oboljevanja od raka kod muškaraca, a na trećem mjestu je kod žena. Pogledate li projekcije za 2000 i očekuje se e, više od 300 tisuća novih slučajeva oboljevanja od raka. A što se tiče trendova, ovaj slajd će vam pokazati da nemamo baš razloga za optimistično viđenje. Trend smrtnosti e, pokazuje da smo ipak postigli određene pozitivne pomake, ali se e, razina pojavnosti i dalje zadržava na vrlo visokoj razini. Mislim da možemo usprko svemu biti e, malo optimistični budući da je rak debelog crijeva jedan od oblika rakova koji se mogu spriječiti i rana identifikacija, rana analiza i pregledi mogu dovesti do e, ranog otkrivanja i izlječenja. E, želio bih vam skrenuti pozornost na podatke od prošle godine koji nam ostavljaju razloga za optimizam. Kao što vidite, 20 europskih zemalja e, trenutačno sudjeluje u e, programu ranog otkrivanja raka debelog crijeva za razliku od pet koliko ih je sudjelovalo za vrijeme prošlog izvješća. Porast od 5 na 20 zaista je u redu. 150 milijuna muškaraca i žena u dobi od 60 do 75 godina u zemljama članicama Europske unije ciljno sudjeluju u ovom programu. To je vrlo važna brojka koja pokazuje da dolazi do povećanja broja onih koji su uključeni u program ranog otkrivanja. Međutim, provedba je e, različita u državama članicama, uključujući i testove i protokole koji se koriste. I izvješće od komisije e, koje datira od prošle godine zapravo govori o tome da je važno povećati kvalitetu, rezultate programa ranog otkrivanja i ujednačenost. Ne znam jeste li pratili novina, ali u dvije države članice došlo je do zaista ogromnog skandala vezano uz kvalitetu kontrole, odnosno kvalitetu programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva, dakle sasvim je jasno da su otkrivene manjkavosti koje treba riješiti. S obzirom na to da će pojavnost raka debelog crijeva rasti zbog starenja stanovništva u Europskoj uniji, a i zbog e, e, povećane e, brojke očekivanog životnog vijeka, mislim da zaista nam je svima u interesu da imamo kvalitetne programe ranog otkrivanja raka debelog crijeva. Prva stvar koja je napravljena u tom smislu je Europski kodeks vezan uz rak debelog crijeva koji sadrži 12 preporuka za smanjivanje rizika od oboljevanja, primjerice smanjivanje e, uporabe alkohola i e, duha, duhanskih proizvoda, održavanje zdrave težine, cijepljenje djece protiv hepatitisa B samo su neke od preporuka kao i sudjelovanje u organiziranim programima ranog otkrivanja. E, te aktivnosti financirat će se kroz instrument e, sufinanciranja koji je sastavni dio Europskog programa zdravlja koji je pokrenut prije dva do tri tjedna. To je prva stvar koju želim spomenuti. Druga stvar koju želim spomenuti vezana je uz tehničku pomoć. Dakle, organiziramo tehničku pomoć zemljama koje to zatraže i koje su iskazale posebnu potrebu za tim. Tehnička pomoć će se financirati iz proračuna zajednice i e, to već radimo, dakle pokušavamo izdvojiti zemlje koje su zatražile posebnu tehničku pomoć i onda organiziramo financijsku potporu. I treće, postoji nova inicijativa vezana uz zrak debelog crijeva s ciljem poboljšanja program, kvalitete programa i brige. Trenutačno se radi na razvoju smjernica i ti biti e, te će smjernice biti na raspolaganju ne samo pacijentima, već i djelatnicima u zdravstvenoj skrbi kao i oblikovateljima politika. Dakle, kada govorimo o pristupu nezaraznim bolestima, posebice raku, e, koji se odno, posebice raku koji e, se tiče probavnog trakta, vrlo je važno uzeti u obzir smjernice svjetske zdravstvene organizacije. Tu su zapravo i razvojni ciljevi koji nam također daju cilj kojim stremimo, dakle razlog za poboljšanje, a dakle i čitav niz drugih međunarodnih globalnih programa kojima je komisija pristupila. Koristimo dakle međunarodne ciljne vrijednosti kao referentne točke. Nastojimo izdvojiti i e, provesti u praksi najbolje prakse koje su evaluirane i koje su se pokazale učinkovitima. To je nešto što pokušavamo učiniti vrlo konkretno u suradnji s državama članicama i nadamo se da ćemo zaista povećati razinu korištenja intervencija i dobrih praksi koje su se pokazale najučinkovitijima na terenu. Kao potporu provedbi na nacionalnoj razini komisija koristi proračun zajednice kroz program zdravlja, ali isto tako i kroz druge oblike i mehanizme financiranja na europskoj razini. To je već iskorišteno posebice za, kao što sam rekao, rak debelog crijeva. Pet država članica jeste dobrovoljno odabralo program ranog otkrivanja raka debelog crijeva kao program koji želi sufinancirati, odnosno financirati iz proračuna zajednice na nacionalnoj razini. Pokušavamo dakle učiniti ono što možemo s europske razine kako bi se to prilagodilo nacionalnoj razini i kao što sam već ranije spomenuo izlazimo iz okvira suradnje sa uobičajenim partnerima zato što e, nas je nedavno Europska investicijska banka zamolila da im pomognemo s definiranjem i odabirom kriterija za centre za protonsku terapiju e, i investicije u takve centre, a vezano uz rak debelog crijeva. Dakle, jasno se vidi da pokušavamo postaviti prioritet prioritete u suradnji s državama članicama imajući u vidu međunarodne ciljne vrijednosti i uz definiranje konkretnih specifičnih intervencija u državama članicama koje mogu biti najučinkovitije. Posebice se usredotočavamo na one situacije u kojima je stanje najgore. Što se tiče pritisaka i izazova s kojima se suočavamo, mislim da ste toga svjesni koliko i ja. Naime, e, suočavamo se sa starenjem stanovništva, sve većim e, e, raširenošću kroničnih bolesti, sve većom potražnjom za zdravstvenom skrbi, novim prilično skupim vrstama liječenja i izuzetno je važno da naši sustavi zdravstvene skrbi e, prođu reforme kako bi uistinu mogli e, djelovati na način na koji to želimo. Dakle, preventivno i e, kroz rane programe kako bismo dugoročno smanjili opterećenje na sustav zdravstvene skrbi. Analiza koju Europska komisija trenutačno provodi sa OECD-om također je izuzetno važna. Radi se zapravo na izvješću i na profilima po zemljama koji bi nam trebali pomoći da otkrijemo gdje postoje manjkavosti te bi nam trebali pomoći da dodatno poboljšamo nacionalne programe za sprečavanje raka. To se odnosi također i na rak probavnog trakta. E, radimo također i na upisnicima koji su izuzetno važan aspekt. E, dakle, želimo imati upisnike na razini Europske unije vezano uz određenu kvalitetu kako bismo bili svjesni stvarnog stanja na terenu. Hvala. Uh, uh, Hvala lijepa, zahvaljujemo direktoru. Kolege, evo dajem vam riječ. Gospodin Poč, prvi. Hvala lijepa. Hvala lijepa što ste došli. Ja sam u potpunosti svjestan vašeg rada u ovom području. Cijenim vaš rad, dakle rad komisije u području e, raka, pogotovo kada govorimo o raku debelog crijeva. Danas govorimo, dakle o raku probavnog sustava kao cijelom i tu nam jedna brojka može biti kao alarm u pogledu toga što se događa. Dakle, Godišnje imamo 365 tisuća smrtnih slučaja zbog raka probavnog sustava. Znači, tisuću ljudi umire svaki dan zbog raka probavnog trakta, a mediji šute o tome. Možete li si zamisliti što bi se dogodilo da se radi o žrtvama terorističkog napada ili recimo da je došlo do neke zrakoplovne nesreće? Dakle, prvo pitanje, što možemo učiniti u tom pogledu? Jer da nikog nije briga. Drugo, imamo jednog neprijatelja u tom području, a to je Rake gušterače. Kada govorite, vi ste govorili o raku debelog crijeva, to se može sprijetiti, dakle, kroz screening ili kroz neke tretmane. To nije moguće za rak gušterače. Postoje vrlo ograničeni aspekti u pogledu dijagnosticiranja i tretmana i kada se to dijagnosticira. Obično je prekasno. Dakle, rak gušterače kad se u stvari radi o smrtnoj kazni, ako imate tu dijagnozu. 64% Europljana kažu da gotovo ništa ne znaju o raku gušterače. To je najsmrtonosniji rak diljem svijeta 3% ljudi, e, samo samo 3% ljudi preživi 5 godina nakon dijagnoze, a dok se radi o 12% e, kod recimo raka pluća, e, kod raka debelog crijeva je opet postotak neko, nešto viši. preživjeli raka imamo sve više kod različitih dijagnoza, ali ne kod raka gošterače projekcije su da je došlo do, od 2010. do povećanja od gotovo 50%, međutim znanje e, i tome kako se baviti tim rakom je dalje na vrlo niskoj e, razini, dakle vrlo je teško pravovremeno to dijagnosticirati. Glavni razlog za visoku razinu mortaliteta je što je teško u ranoj fazi otkriti rake i onda imati e, dobre opcije u pogledu tretmana i tu jednostavno ne postoji dovoljno sredstava Manje od 2% e, ukupnih sredstava koje se odvajaju za istraživanje u raku ide za rak e, gušterače. Dakle, mi znamo što treba učiniti. Dakle, mi govorimo o prevenciji, o screeningu. I to sve treba uključiti isto tako u otvorenu politiku u pogledu tretmana e, raka i treba imati određene alate kako bi mogli doći do ranog dijagnosticiranja učinkovitog tretmana. Vi ste govorili o prikupljanju podataka. Hvala vam lijepa na tom radu. Moramo osvijestiti i javnost i kreatore e, politike o e, tom raku. I države članice tu moraju djelovati. Moje pitanje je koji je vaš savjet? Kako to postići? te, kako stvariti te nužne ciljeve, pogotovo kada govorimo o raku gušterače. Hvala lijepa. Gospođa Grostet. Hvala lijepa gospođo predsjedateljice. Ja sam oduševljena što možemo raspravljati o tako važnoj temi, temi koja je toliko važna svim našim biračima, svim našim građanima. Rak općenito, a i rak probavnog trakta o kojem danas e, razgovaramo, izuzetno je važna tema. Mnogo razgovaramo o prevenciji, mnogo razgovaramo o ranom otkrivanju, ranoj dijagnozi, to su važne teme. Međutim, e, žalosno je da zapravo ponekad e, dolazimo u situaciju da se zapravo stvara drama oko dijagnoze. Moramo zapravo smanjiti dramu oko samog postupka dijagnoze, zato što se neki od naših građana toliko prepadnu da odbijaju e, se podvrgnuti dijagnostici e, kako bi se eventualno otkrilo jesu li zdravi ili nisu, upravo zbog tog straha. Dakle, na koji način to možemo riješiti? To je pitanje koje si postavljam. Druga stvar koju želim reći je sljedeća. Spomenuli ste, ako sam dobro shvatila, pet država članica zatražilo je putem Europskog programa za zdravlje financiranje financiranje e, za programe ranog otkrivanja. Kad vidimo koliko se radi na pitanju raka, postavljam si pitanje imamo li dovoljno sredstava na raspolaganju. Trenutačno svi govorimo o budućim financijskom e, višegodišnjem financijskom okviru. I ja se svaki puta kažem kad dođem u tu raspravu da je zdravlje izuzetno važna stvar, ali da nekako zapravo ostaje poput europskog siromaha. Zdravlje se nađe uvijek negdje u sredini programa, preklapaju se neke druge teme oko zdravlja, migranti i tako dalje. Međutim, ja moram priznati da me šokira e, što se zdravlju ne daje važnije mjestu. Ja mislim da zaista svi moramo e, izvršiti veći pritisak na proračun kako bismo odgovorili na potrebe naših građana. Taj opći problem raka u društvu, ne samo raka probavnog trakta, govorili ste primjerice o raku gušterača, ali tu su i tumori na mozgu, postoji čitav niz drugih oblika bolesti koje treba spomenuti. ogroman posao je pred nama reakcije odgovori na pitanja koja se postavljaju e, moraju biti ponuđene. Europska unija mora reagirati na potrebe građana. Moramo imati dovoljno sredstava na raspolaganju. E, kada se radi o zdravlju, e, čuli smo da je gospodin iz komisije rekao da moramo imati dostatna sredstva. Kad se radi o zdravlju, gotovo nikada nema dostatnih sredstava. Ako već trošimo sredstva, na koji način možemo potaknuti naše građane da zaista sudjeluju u tim programima ranog otkrivanja bolesti koji se financiraju, a da pritom ne izostaju s njih zbog tog straha koji postoji? Hvala. Hvala Hvala lijepa, Dali. Hvala i zahvaljujem komisiji što su nazočni. Drago mi je što razgovaramo o ovoj temi e, raka probnog sustava jer nakon e, pluća, e, raka pluća i raka dojke, to najčešći rak i tu postoje dvije teme koje bih željela naglasiti. Prvo, kada govorimo o ciljima održivog razvoja, a to su potpisali i komisija i države članice, financiranje koje se odnosi na nezarazne bolesti, tu uključena ova vrsta raka, e, ne pokriva prevenciju. imamo gotovo 80% koje se koristi na tretman kroničnih bolesti, a samo jedan vrlo mali postupak upnih sredstava se koristi za prevenciju. Ako smo dobro čuli, 3%. A to je vrlo važan aspekt. E, to trebamo istinu naglasiti kod ovih brojki. Jer mislim da mi kao kreatori politike moramo biti svjesni toga koliko je važan naš program javnog zdravstva i što on može ostvariti u ovom smislu. Ja to spominjem jer puno puta čujemo da otprilike pola svih rakova je nešto što se moglo spriječiti e, ako se pozabavimo samim stilom života, konzumacijom alkohola e, i tu se stvari velika opterećenja dakle, na blagajne javnog zdravstva. Međutim, naša je odgovornost da uvedemo isto tako učinkovit program screeninga na razini Europske unije u svrhu ranog otkrivanja. I tu dolazim do svoje druge točke, jer kroz razvoj politike u pogledu skrininga moramo uzeti u obzir da rak probranog sustava ne ovisi o dobi. U Europskoj uniji imamo 6000 novih slučajeva godišnje, a postojeći screening program za rano otkrivanje raka probranog sustava je nešto što se čini na dobrovoljnoj bazi kada govorimo o državama članicama. Ako govorimo o dobi i sudjelovanju, to varira u pojedinoj državi članica. 31 pa starije u Bugarskoj do 60 pa nadalje u čitom nizu drugih država članica, uključujući moju vlastitu zemlju a općenito govoreći druge države članice počinju e, u dobi od 50 sa screeningom, što u određenim slučajima isto može biti prekasno. E, screening u skladu sa istraživačima bi trebalo početi u dobi od 45. do 49. godine jer će biti viša stopa otkrivanja. Dakle, kako možemo osigurati ili pružiti najbolju praksu da osiguramo da što je moguće više države članice e, harmoniziraju ovu starosnu dobi i screening i da osiguramo da ti programi screeninga započnu na prosječnoj dobi gdje to otkrivanje može biti učinjeno najučinkovitiji mogući način. Dakle, da se pozabavimo u onoj fazi kada možemo nešto i učiniti. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Želi li se još netko javiti za riječ? Ako ne, gospodin Vajan, izvolite vaši komentari. Hvala lijepa na ovim pitanjima i na vašem mišljenju. Započeo bih možda Ime što ću reći što je učinjeno u pogledu istraživanja i raka probnog sustava. Tu imam određene brojke koje vas možda mogu e, zanimati, možda ne kažu same po sebi tako puno toga u okviru okvirnog programa 7. 15% ukupnog sredstava za rak je bilo dakle, posvećeno raku provodnog sustava 15%, a brojka je manje više ista i u obzoru 2020. Dakle, ako uzmete okvirni program 7 gdje se e, više gdje 1,5 milijardi se potrošilo na rak, 15% je koristilo se za rak probavnog sustava. i to je vi najčešće bilo vezano za zarazu helibakterijom i e, iz toga sam da razvio rak. To je naravno dosta zanimljivo jer znamo da onda možemo i djelovati vezano uz e, zarazu helibakterijom. Zato je tu istraživanje se fokusiralo na to. A kada govorimo o programu Obzor 2020. E, koji je trenutno važeći 14% sredstava za rak se koristi za rak probavnog sustava. Tu se bave novim vrstama screeninga. Recimo da se koristi smartphone za testiranje daha ljudi i identificiranje mikroba u stomaku kako bi se dobila neka vrsta biomarkera za tu vrstu raka. Dakle, troši se novac na istraživanje, ali uobičajeni problem je, se ne nalazi na razini Europske unije, već vrlo često na razini države članice. I s obzirom na ono što je gospođa Grostet rekla, postoji li dovoljno novca? To je teško odgovoriti na to jer ja imam vrlo konkretne primjere gdje vam mogu reći da je da novac državi članici, onda je država članica imala problema da uopće potroši taj novac. Dakle, ta razina sposobnosti apsorpcije pojedine zemlje koja je tu najviše u potrebi u smislu da treba poboljšati svoju razinu skrininga, dakle, ta mogućnost apsorpcije je dosta ograničena zato smo imali tu ideju da dovedemo vanjske stručnjake da pomognu zemljama da mogu bolje isplanirati kako iskoristiti taj novac, da isplaniraju taj svoj program screeninga. I to je naše što trenutno radimo. Dakle, pokušavamo identificirati te zemlje kojima je potrebna pomoć i plaćamo stručnjacima iz drugih zemalja da idu u te zemlje kako bi se situacija poboljšala. Dakle, ne uvodimo sad nekakve nove velike planove ili strategije, pokušavamo raditi s državama članicama na tome da identificiramo, vidimo gdje su njihove potrebe i da se onda mobiliziraju sredstva kako bi se moglo pomoći. Sad se nije stvarno pitanje imali bi dovoljno novca za istraživanje, već e, kako to prebaciti na teren, da to tamo uistinu funkcionira. I tu je ta ideja da surađujemo s državama članicama, da se identificiraju prioriteti i da onda pomognemo da se nađe dakle odgovarajući program za pojedine države članice za one najsiromašnije. Dakle, tu se radi o 5-6 država članica. Vrlo ciljan pristup je to. Gospođo Krestet, kada govorite dakle određene vrste iskri se ne radi tolike drame u pogledu e, skrininga. Da, treba to učiniti, ali to je veliki izazov e, kad želite tako nešto iskomunicirati. E, potrebni su vam medicinski stručnjaci, ali naravno da i, i parlament tu može imati važnu ulagu da se recimo poboljša to znanje o skriningu. To je nešto što se prihvaća kod nekih bolesti, a kod drugih bolesti ne. Kad govorimo recimo o e, aids bilo je teško ljudima ići na, takav jedan screening jer je to manje više bila smrtna kazna, ali nije. Evo sad je to put ka terapiji. E, e. tako da moramo prenositi tu poruku ljudima. Dakle, što ranije se otkrije rak, to su veće šanse da medicina može nešto učiniti. Dakle, ta poruka je ono što je bitno i zato e, trošimo puno e, novca dakle, na taj kodeks o raku. Mm, jer upravo tu navodim ljude da prestaju e, pušiti, da ne piju previše alkohola i sve to nekako onda unosimo taj kodeks o raku i ako države članice mogu tih osnovnih 12 poruka prenijeti svoje javnosti, oni će zasigurno biti bolje informirani i imaće bolju svijest u pogledu strategije prevencije. Gospođa Dali i njeno pitanje vezano o dobnoj starosti, protokolima i skriningu, to je ovako malo škakljivo pitanje. Jer imamo dakle preporuke vijeća, to su ministri eh, usvojili vezano uz rak dojke, e, rak maternice i rak debelog crijeva. E, I sad se tu radi o tome, dakle, kako su države članice implementirale to. Sad smo kod screeninga e, raka debelog crijeva to proširili sa 10 na 20 država članica, dakle, a postoje opet varijacije u pogledu standarda i metoda testiranja koji se koriste i tu je dakle pitanje kvalitete, zato mi kroz zajedničke istraživačke centre ulažemo kako bi se poboljšali svi programi. Postoji velike drama vezano uz screening raka dojke i raka maternice u dvije države članice i to je rezultiralo lošim, e, pogrešnim dijagnozama i ljude se nije zvalo. Dakle, to pokušavamo riješiti. Te probleme koje postoje baš u državama članicama i to kroz stručne skupine i intervencije na razini Europske unije što dozvoljava ljudima da se usporedi da vidi kako ti screening programi mogu funkcionirati na jedan učinkovitiji način. Dakle, uvijek se može učiniti više, slažem se s vama da je taj teret u pogledu tih bolesti uistinu ogroman i moramo učiniti više, mm, pogotovo kada govorimo o programu istraživanja, to i dalje je prioritet a i ono što je gospodin Pok rekao vezano uz vrste e, raka i one bolesti koje se zanemaruju. Dakle, moramo tome ciljano pristupiti tim bolestima koje su do sada bile izostavljene, kojima se istraživanje nije toliko bavilo. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa, zahvaljujem svima na ovoj razmjeni mišljenja. A sada naša posljedna točka dnevnog reda. Imamo dva prigovora vezano uz modificirani kukuruz. 1507 80 nešto i modificirani i kukuruz koji kombinira takozvana dva ili tri single eventsa. Da vidimo tko je tu za ovo zadužen. Gospođa Bojlan. Molim vas, evo izvolite. Thank you. And I suppose some of the co-sponsors aren't here because we've been here so many times. Uh, but... Ovdje smo već toliko puta bili i raspravljali isto toj temi, ali prigovor se odnosi na proces autorizacije i prigovaramo svaki puta na istoj osnovi, čisto da trebamo promijeniti ovaj postupak koji ne funkcionira kad treba i dogovorili smo se to sa zastupnicama iz različitih kluba zastupnika, tu smo svi istog mišljenja, već dugo vremena govorimo jednu te istu stvar, dakle se sustav mora promijeniti i ove rezolucije i svoje prethodne jasno navode čemu prigovaramo, dakle toj e, autorizaciji gdje se nadilazi provedbeni e, akt i komisija te treba spriječiti bilo kakve provedbene odluke u pogledu autorizacije e, genetski modificiranog kukuruza dok ne dođe do revidiranja cjelokupnog procesa, pogotovo kada govorimo o demokratskoj legitimnosti procesa donošenja odluka Dakle, pozivamo Europsku komisiju eh, da djeluje u skladu sa eh, UN konvencijom u pogledu biološke raznolikosti i da spriječi GMO uvoz koji tolerira glifosat eh, i koji su, dakle, GMO proizvodi koji dovode do toga da imamo veću razinu rezidua na biljkama i u uistinu dolazi do jake degradacije tla i to su uistinu utječe na bioraznolikost i ono što je tu zanimljivo kod ova dva cilja je da obično možemo vidjeti sve anekse koje imamo tu na raspolaganju e, vezano za ovaj postupak odobrenja. Međutim, ti dokumenti nisu bili na običajnom mjestu na online na web stranici EFSE. Tako da nismo mogli sada e, vidjeti te komentare nadležnih tijela u pojedinim državama članicama, a to nije dovoljno dobro. Evo, izvolite. Okay, okay, thank you very much. So, uh, Hvala lijepa. Um, other co-sponsors, Ne vidim da se itko drugi javlja za riječ. Tko uh, želi uzeti riječ u vezi sa ovim prigovorima? Gospođa Gerling, izvolite. Uh, govorim u ime kolege gospodina Vema koji govori u ime Pučana. I on želi reći da pučani ne podržavaju ovaj nacrt rezolucije. Ovo je beskrajan dan u kojem stalno iznosimo iznova i iznova iste razloge, ali ponovit ću im. Mi smo već eh, razmotrili ovaj predlog i usvojili smo pozitivno mišljenje u 2016. godini, no zapravo tu nismo prepoznali nikakve razloge za zabrinutost i zapravo e, se utvrdilo da su ovi spojevi povoljni za okoliš. Ne smatramo da je komisija izašla izvan okvira svojih, e, svojeg mandata u okviru ove uredbe. Nacrt rezolucije, međutim, sadrži dosta nepodkrepljenih izjava u stavku E. e stoji da GMO usjevi e, su izloženi većim, e, količini e, pesticida nego klasični usjevi i ako izostite ovakve tvrdnje zapravo trebate navesti i izvor gdje ste to našli. Na temelju te tvrdnje u odlomku F se izjavljuje da se GMO kukuruz izlaže različitim i većim razinama glifosata i E, to ovisi o agronomskim svojstvima ovih e, biljaka i naravno opet nema nikakve e, referencije ili na literaturu. Komisija se drži pravila, no međutim ne vidimo nikakav dokaz protivno tome i EFSA zaključuje da je ovaj proizvod siguran i trebamo onda imati povjerenja u ovaj nalaz, ako ne vjerujemo, onda to sa političkog stajališta može biti problematično, zato jer to povlači za sobom i čitav niz drugih političkih problema, tako da čvrsto vjerujemo da se trebamo držati znanstvenih dokaza gdje je to moguće, a to je svakako moguće u ovom slučaju. Postoji dovoljna količina dokaza i EFSA ih je sve uzela u obzir, a osim toga smo i izvojili velika e, sredstva za financiranje ovakvih e, znanstvenih istraživanja, tako da ne možemo utemeljeno reći da nisu ispravno obavili posao. Dakle, kolega poziva druge da glasuju protiv e, ovog nacrta rezolucije i osim toga kada je riječ o drugim sličnim predmetima mislim da možemo navesti iste razloge za prigovor. Hvala. Ne, onda dajem riječ komisiji. Dakle, ponovno iste argumentacije ćemo možda čuti od komisije. Gospođa Brušaj. Hvala na ovim komentarima. Ja isto neću oduljiti. Ovdje imamo rezolucije za novo izdavanje dopuštenja i drugo za obnovu dozvole i tu je EFSA provela obuhvatne procjene rizika e, za novo izdane dozvole i također za procjenu rizika što je potrebno za obnovu i u oba slučaja dala je pozitivno mišljenje kao još je istaknuo jedan od zastupnika. Zemlje članice su komentirale zahtjeve i se odgovorila na sve dostavljene komentare i dala je obrazloženja na E, sastanku stalnog odbora, a i pripadnici javnosti su mogli dostaviti svoje komentare na mišljenje EFSE e i na što je EFSA e odgovorila da zapravo u ovim komentarima nisu iznesene neke nove informacije i potvrdila je svoje informirano mišljenje. Osim toga je EFSA razjasnila e, da komentari zaprimljeni od zemalja članica nisu izmijenili njezino pozitivno mišljenje i na temelju toga komisija predlaže zemljama članicama izdavanje dozvole za e, ove e, sojeve kukuruza i također da se obnovi dozvola za GA21 E, glasovali smo u stalnom odboru 31. E, travnja i nije, e, izneseno nikakvo mišljenje niti protiv niti za, tako da smo izdali nacrt dozvole prizivnom odboru jučer i tu nije isto bilo nikakvog mišljenja. Evo, na kraju ne želim oduljiti raspravu, tako da ću samo reći da e, nemamo nikakvog razloga odbiti ovaj e, nacrt odluke, imamo provedbene ovlasti i pridržavali smo se zakonodavstva i postupka i nismo izašli izvan okvira niti jedne od tih ovlasti ni u jednom slučaju. E, pravo nadzora parlamenta je ograničeno na Mm, to e, jesmo li nadmašili svoje ovlasti ili ne, što nije bio slučaj, a osim toga, to niti ne opravdava druge pregovore koje je uložio parlament, ali naravno rado ćemo odgovoriti na sve komentare koji su izneseni u rezoluciji, odnosno o obustavi nacrta odluke i o e, pozivu za novi prijedlog što je, što je parlament odbacio i zatražio od komisije iznošenje novog prijedloga. Mi ćemo dostaviti sve za objašnjenja na pitanja koja su postavljena u rezoluciji ukoliko se ista usvoji. Hvala, time zaključujemo našu danjačnju raspravu i naš sastanak. Vidimo se sutra ujutro kada ćemo započeti sa glasovanjem u 10 sati. Hvala vam.